izgleda da ih nema. Predsjednik je dobio prijedlog e, kluba Pučana, gospodin Rozati. će biti imenovan u delegaciju za odnose između Europske unije i Ukrajine. Imate li nekih komentara? Ako to nije slučaj, onda možemo to potvrditi. Vijeće je dobilo stajalište e, vijeća u prvom čitanju vezano uz uredbu o